please sit Dragi kolege, molim vas zauzmite vas mjesta. Kasnimo pa moramo odmah započeti sa sastankom. Započinjemo sa zajedničkim sastankom sa odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. S kolegama iz odbora LIBE ćemo se baviti dvama izvješćima. Izvješće o provedbi direktive o Europskom nalogu za zaštitu i izvješćem o takozvanoj direktivi za žrtve. To je dio paketa koji omogućuje žrtvama da pravosudni sustav, državno odvjetništvo politika, sustav socijalne zaštite i cijelo društvo im pruž, pruže podršku. Na zadnjem sastanku smo razgovarali o amandmanima e, na nacrt izvješća vezanima uz e, Europskom nalogu za zaštitu. To, najprije ćemo o tome govoriti, a nakon toga ćemo razgovarati o izvješću o provedbi direktive za žrtve. Sada predem riječ svom suizvjestitelju. Hvala. Zahvaljujem kolegama iz odbora FAM na, e, lijep, na lijepoj suradnji. Ispričavam se na kašnjenju. To se ponekad naprosto dogodi i to je nešto za što smo mi odgovorni i ispričavamo se zbog toga. Kao što je rekla kolegica, ova dva izvješća odnose se na provedbu zakonodavstva koje su dio paketa za žrtve izvješ, izvjestiteljica i zahvaljujući njenom radu i radu izvjestitelja u Sijeni smo vidjeli koje su, koje su to najveće prepreke u implementaciji po državama članicama do sada. Također bih htio reći da kad je reč o razmatranju amandmana vezano uz direktivu od o, da je jedan e, izvjestitelj u sjeni zaboravio potpisati amandman gospodina Urtasuna, ali u svakom slučaju im želi ovim putem izraziti punu potporu. Mikrofon nije upaljen. Prevoditelji ne čuju predsjedavajuću. Sada predajem riječ su izvjestiteljima vezano uz e, nacrt izvješća Europskom nalogu za zaštitu. One će isto tako nešto reći o zaprimljenim amandmanima i kompromosima. Nažalost, Soraya Post nije mogla doći. Gospođa Sipel će je zamijeniti. Um, Hvala. Samo ću pročitati bilješke kolegice Soraje Post. Možda bismo prvo trebali predati riječ kolegici Beseril jer dolazi iz većeg kluba. Samo sam to htjela spomenuti kako ne bi se to zaboravilo. Dakle, ja ću pročitati bilješke kolegice Soraje Post. Kao što sam rekla tijekom prezentacije nacrta izvješća, počešćena sam mogućnošću eh, rada na implementacijskom izvješću o ovoj direktivi, dakle europskom nalogu za zaštitu. E, ta direktiva ako funkcionira može pomoći e, žrtve e, rodno uvjetovanog nasilja. To je jedna od inicijativa koje mogu spasiti na desetke tisuća života. Mi smo preuzeli odgovornost za da budemo predvodnici zajedno sa suizvjestiteljicom Teresom Jimenez Peseril Barrio, kao i drugim izvjestiteljima u sjeni koji su e, podnijeli 183 amandmana na naše izvješće s ciljem, većina od njih, da se popravi provedba direktive. Zaprimili smo amandmane kojima se formuliraju snažni zahtjevi prema državama članicama da e, se obvežu da će iskorijeniti sve vrste E, međudskog nasilja, da informiraju žrtve nasilja o tome da postoji ovakav nalog za zaštitu, da oni budu svjesni te mogućnosti, dakle, europskog naloga za zaštitu, da se pobrinemo da žrtve prilikom takvog zahtjeva e, ne snose bilo kakve financijske troškove. Treba isto tako osigurati pisani i e, usmeni prijevod na jezik koji razumije žrtva. Isto tako, EPO treba što brže i što automatskije funkcionirati, sa što manje birokratskog opterećenja. Trebaju nam i procedure kako bi olakšale e, korištenje ovog naloga i kako bi zaštitili obitelji e, žrtve koje su dobile ovakvu zaštitu. Također treba zaštititi e, i žrtve, odnosno djecu žrtava. Također treba osigurati edukaciju za sve koje dolaze u kontakt sa žrtvama. Treba e, e, treba pokrenuti kampanje, dugoročne kampanje za senzibilizaciju vezanu uz e, ovu temu i to namijenjenu cijelome društvu, a pogotovo za žene koje uživa ovakvu zaštitu, a također e, to treba osigurati za pružatelje pravne pomoći, hitnih usluga, socijalnih usluga, policije i državnog e, odvjetništva i pravosudnih djelatnika. Uvjerena sam da zahvaljujući ovim amandmanima ćemo moći promijeniti e, život žrtava te da, ćemo ih moći spasiti. Hvala Birgit, sada predajem riječ Heril. Hvala. Hvala lijepa, govorit ću svojim materinjim jezikom, španjolskim. Puno hvala i osobito gospođi i Post, iako je danas nema, radili smo e, vrlo uspješno i sjajno surađivale e, i doista uspjele e, ovaj, ovo izvješće e, sastaviti na najbolji mogući način. E, dakle, ovo je paket za žrtve koji ulazi, koji uzima u obzir i direktivu koja je direktiva nadležna za kazneni progon i prema tome E, to uključuje i EPO, e znači europsku zaštitu žrtava e, i vjerujemo da bi to bio alat koji bi bio koristan, ali nije profunkcionirao. Do sada je sedam takvih naloga izdano, začuđujuće malo E, i mi smo e, nismo mislili da će to u velikoj mjeri promijeniti e, živote žrtava, žrtava koje su trpjele nasilje, bježale u drugu državu radi straha od progona ili e, pokušaja da e, osiguraju bolji život za svoju djecu. Prema tome ono što je teško objasniti i što je doista čudno je da je e, samo sedam takvih naloga izdano, četiri od toga u Španjolskoj i e, nekoliko u Njemačkoj. E, dakle, e, nisu pogriješili zakonodavci smatrajući da neće biti potražnje za tim, možemo dopustiti i tu mogućnost. Međutim, proučivši ovaj problem detaljno, mogu reći da mislim da je počinjelo više pogrešaka unatoč e, amandmanima koji su e, prošli i e, trebamo pokušati ispraviti te greške kako bismo osigurali da se to neće ponoviti ili barem da bi žrtve znale da takvi instrumenti postoje. U više slučajeva dogodi se da oni to ne znaju, niti ne zatraže, upravo zato jer nisu znali. E, I Prema tome, ako imate e, naloge za zaštitom e, u velikom broju, moguće da je samo jedan manji broj tih zahtjeva izdan na traženje. Dakle, to se temelji na načelu međusobnog priznavanja. Dakle, e, trebaju države članice priznavati e, jedna e, drugoj taj instrument i osigurati da se ne spriječi li onemogući zaštita žrtava radi mnoštva e, drugih e, mjera koje stoje na raspolaganju. Mi, nama je trebalo gotovo dvije godine da e, to organiziramo budući da u nekim, da se u nekim državama radilo o mjerama kaznenog progona, u drugima građanskog E, i e, to je bio dio građanskog postupka. Dakle, znalo se dogoditi da je bilo nemoguće provesti ovu mjeru. Bez obzira što je e, bila zatražena. Dakle, nije sve funkcioniralo, a mi smo pokušali odgovoriti na izazov koji to predstavlja i E, svaka država članica trebala je e, raščistiti situaciju kod sebe i naći načina da same provedu i primjene ove naloge za zaštitu uz preporuke o tome kako E, nadići e, određene e, probleme jer sve države članice imaju neku vrstu zaštitnog naloga bez obzira bio on kazneni ili građanski doimaju se slično ali su vrlo različiti od države do države i primjena im je također dosta različita kao što rekoh Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni e, koji su bili uključeni u postupak i oni koji su dali prijedlog za ova 123 amandmana e, koji su e, pomogli u oblikovanju ovog teksta i nadilaženju teškoća, postigli smo i nekih 25 kompromisa. Određeni nalozi mogu se primijeniti na bilo koju osobu koju treba zaštita u praksi se uglavnom primjenjuju na ženama, žrtvama obiteljskog ili e, obiteljskog e, nasilja ili nasilja u obitelji. Dakle, e, dosta je toga što se odnosi na zaštitu koja je e, žrtava e, žena, dakle to je rodno utemeljeno. U 4, 2, 6, 8, 11 i 24 u tim e, kompromisima u četvrtom recimo se govori o potrebi za sigurnim kućama za e, žrtve nasilja. Zatim se traži od komisije imenovanje koordinatora za nasilje nad ženama i ističemo e, važnost e, ovog pitanja budući da će to u velikoj mjeri usredotočiti pozornost na e, nasilje nad ženama koje je često trivializirano i banalizirano i ne pridaje se se odgovarajuća pozornost. Dakle, na primjer, u kompromisu 11 smo e, tražili od država članica da pruže E, besplatnu pravnu pomoć i e, ukupno vođenje e, žrtvama uz ostavljanje mogućnosti i tranzicije da bi se reducirala birokratiziranost i sve svelo na najveće moguće razdoblje od dva tjedna. Vrlo često države nisu znale ovim nalozima, nisu to znali ni u policijama, niti u pravosuđu, jer nije bilo kampanja e, podizanja svijesti o tome. Dakle, u ovom izvješću mi e, skrećemo na to pozornost i očekujemo i široku podršku e, tom e, pitanju i našem izvješću e, koje govori e, o mogućnostima koje nalog pruža. Hvala. Gospođa Krispek, izvjestiteljica u sjeni. Hvala, gospodine predsjedavajući. Biću kratka. Naravno, želim podržati rad dvoje, dvije su izvjestiteljice. Kao što je već rečeno, to je nešto što je jako važno kako bi se pružila zaštita žrtvama u Europi. Dvije napomene mi se čine jako važnima. Treba, o tome se isto tako govorilo o amandmanima, a radi se o lošoj uporabi postojećih instrumenata od strane žena što dovodi do toga da je podneseno do sada samo sedam zahtjeva za pružanjem zaštite, e, tri ključne stvari. Prvo, nešto na čemu ću i dalje raditi, a 2011. godine bila sam izvjestiteljica u sjeni e, vezano uz e, ovo pitanje. To je nešto što mi je važno. Žrtve, žene žrtve, ne bi trebale plaćati ovakvu vrstu zaštite. Drugo, trebamo olakšati donošenje odluka o pružanju ovakvih mjera zaštite koje bi se odnosile na članove obitelji žrtve. I treće, treba e, osnažiti prikupljanje podataka na razini e, država članica, a ti podaci trebali bi biti e, prosljeđeni redovito Europskoj komisiji. Hvala su izvjestiteljicama još jednom i drago mi je što su moje amandmane doista uzeti u obzir. E, isto tako čestitam kolegici Izaskun Bilbao koja je e, su izvjestiteljica e, u ime odbora FAM. Hvala. Tina, izvoli. Hvala. Prije svega zahvaljujem su izvjestiteljicama na obavljenom poslu. Doista su doista pokušale izvući maksimum iz svih podnesenih amandmana. Bile su vrlo otvorene za raspravu kako bi smo došli do kvalitetnih kompromisa. Mislim da rezultat ne predstavlja nikakve probleme. Međutim, htio bih istaknuti, budući da se radi o izvješću o provedbi, da se e, striktnije držimo samog obuhvata izvješća, kao i nadležnosti i obveza koje proizlaze iz postojećeg zakonodavstva. EPO ima veliki potencijal i države članice moraju se pobrinuti da se e, taj nalog isto tako implementira na ispravan način. Gospođa Bilbao Možda se još netko želi javiti za riječ? Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju i ja zahvaljujem na trudu i radu koji je u ovo uložen, a u ovom slučaju možemo reći da smo surađivali i e, na e, oblikovanju amandmana e, i kao što rekla Teresa Jimenez Becerril, kompromisi su e, veliki uspjeh i zapravo govore o tome da u ovom parlamentu e, se želi učiniti što je više moguće na zaštiti e, žena. Dakle, obaveza je bila predstaviti ovo izvješće i postupci u svakoj državi članici e, za e, taj e, nalog su uspostavljeni, međutim nemamo još statističkih rezultata. O rezultatima. Dakle, radi se na zakonodavstvu, radi se i na e, tome što da e, ostale države članice koje to još nisu učinile također omoguće postupak i e, također očekujemo da države članice usklade postupke upravo da bi se olakšao život ženama koje su trebale zaštitu u e, više slučajeva e, imamo situaciju straha i nelagode i zapravo se ne traži e, informacije koje bi bile pravovremene i često recimo je potrebno dati pravnu pomoć odvjetnika, treba ljudima koji se nađu u toj teškoj situaciji jasno dati do znanja da ih to neće ništa koštati, da imaju pravo na sve e, usluge raznih službi od pravosudnih e, do e, druge vrste podrške. Uz to potrebno nam je i imati statistike o zaštitnom nalogu u slučajevima zlostavljanja žena u svim državama članicama Unije. Dakle, to bi bile osnovne smjernice. Ako govorimo o um, višem stupnju upućenosti, e, edukacije, boljem e, prijemu i boljoj integraciji žena e, na tržištu rada, treba početi vjerojatno od upravo od toga da e, se omogući svim ženama pa i onima koje su bile žrtve nasilja da se uključe i u tržište rada recimo i da se koriste drugim e, instrumentima koji im stoje na raspolaganju. Ne govorimo dovoljno i o njihovoj djeci, djeci koja također trpe zlostavljanje pa prema tome e, u našim kompromisima 4 e, i 10 recimo govorimo upravo e, o djeci i naš je cilj sada skrenuti pozornost komisije na nalog. Hvala. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Izvolite. Uh, bună ziua, doar aș vrea să spun din experiența mea ca și avocat. Uh, ja bih htjela nešto reći iz e, odvjetničke perspektive. Ja sam radila kao odvjetnica u Rumunjskoj i bavila sam se upravo Um, ovom temom. Veći eh, problem od ovih pravnih je strah žena. One su slabo informirane, a boje se isto tako dodatnih troškova. Jako je važno da ovaj postupak bude eh, besplatan kako bismo bili sigurni da ova eh, direktiva u svoj provodbi bude okrunjena uspjehom. Isto tako trebamo paziti na nadležnost policije u državama članicama. Da ću vam primjer iz Rumunjske. U Rumunjskoj smo e, promijenili zakonodavstvo i pozdravljam upravo te zakonodavne izmjene, mislim da idu u dobrome smjeru, ali sve donedavno u drugim državama članicama nadležnosti policije bile su ograničene. Također, trebamo se pobrinuti da e, ove žene se mogu ponovno integrirati na tržište rada Naravno, govorimo o ženama žrtvama nasilja. Nakon e, što su e, uživale zaštitu europskog naloga. Hvala. Molim vas, nemojte govoriti duže od jedne minute. Muchas gracias, buenos Hvala lijepa. I ja e, izvjestiteljicama e, zahvaljujem e, na izvještaju i smatram da je on vrlo koristan zato jer može pomoći i većoj vidljivosti i naravno podizati svijest o ovoj direktivi. A potrebno je provesti i komunikaciju, ali i koordinaciju između država e, članica kao što e, je već e, i Teresa ukazala. Dakle, potrebno je osvijestiti da postoji mogućnost pristupa pravnoj pomoći za žrtve i koji put e, je doista vrlo e, teško boriti se protiv Zlostavljanja žena ako one same ne znaju što im stoji na raspolaganju u toj borbi. E, a e, svakako rodne politike trebaju biti e, uključene u zapravo sve što se radi u smislu politika i pravosuđa i naravno ratifikacija Istanbulske konvencije mora biti prije prioritet za sve države članice e, a što su mjere koje e, treba e, također potpomognuti i drugim instrumentima. Hvala. Hvala lijepa, nemamo puno vremena. Sada bih zamolila su izvjestiteljicu, gospođu Jimenez Peseril, želite li sada govoriti? Ali molim vas, samo jednu minutu, ne više od jedne minute, jer kasnimo. Dobro, ali nije moja krivica što smo započeli 20 minuta kasnije. Ako trebamo ostati duže, možda možemo nastaviti i bez e, prijevoda. Ali mislim da je ovo vrlo važna tema. Dakle, radi se o cijelom dijelu paketa koji se odnosi na žrtve. Dakle, ne može biti da u 10-5 minuta to riješimo ili ćemo ovo odgoditi pa ćemo e, raditi na tome kako treba jer inače je to uistinu uvreda za žrtve postoji e, doista jedinstvo u stajalištu da treba podržati žrtve e, i žene žrtve nasilja da trebamo više podataka u tome da treba svakako potpisati i ratificirati Istanbulsku konvenciju, da pravna pomoć treba biti besplatna e, i da e, se žrtve uputi u njihova prava. Hvala vam lijepo. Rečeno mi je upravo da ne možemo to odgoditi. Ne kažem da ja želim odgoditi, ja mogu nastaviti i objasniti drugu temu jer e, druga izvjestiteljica nije ovdje pa neće nam trebati toliko vremena. Samo kažem nemojte nas požurivati jer se uistinu radi o nečem važnom. Ja ću pokušati biti kratka. Ja to ne radim za sebe. Radim to za žrtve. Hvala lijepa. Samo bih vas željela informirati da ćemo glasati na zajedničkom sastanku idući tjedan 27. veljače opet zajednički sastanak FEM LIBE a sada ćemo nastaviti s našim e, e, radom odnosi se to na direktivu za žrtve i sada bih e, dala riječ gospođi Jimenez Peseril, koja su izvjestiteljice izvolite budući da dvoje izvjestitelja danas nije došlo ali zbiljem su jako dobro radili sa mnom su surađivali i čini mi se da eh, evo eh, sad ćemo nešto reći o direktivi. Direktivi eh, dakle komisija e, Libe kad je to predstavljeno e, samoj komisiji tijekom e, pregovora doista smo imali veliku borbu a vijeće nije htjelo ništa dati i niti omogućiti da same žrtve odigraju ulogu unutar kaznenog postupka E, i e, upravo zato direktiva o zaštiti žrtava tijekom kaznenih postupaka e, je bila otežano je bilo donošenje zato jer se inzistiralo da žrtve ne budu nazočne i evo recimo različitih primjera. Recimo da je djevojka silovana u jednoj državi, a kad je bila s policijom e, nije razumjela što je se govori, nije poznavala jezik druge države i e, nije mogla niti svjedočiti. E, ne govorimo samo o nasilju nad ženama, govorimo o, o direktivi i različitim vrstama E, kaznenih dijela od e, sidnih pa do teških, e, pa tu je i organizirani kriminal, trgovina ljudima, terorizam, dijela protiv djece, protiv osoba s invaliditetom i govorimo o 75 milijuna kaznenih dijela te vrste koji se počine u godini dana. Dakle, to treba razumjeti. Dakle, kad se prvi puta kontaktira e, sa nekim e, nadležnim tijelom, prvi kontakt mora biti na jednostavnom i razumljivom e, jeziku. Dakle, pogotovo ako se radi o drugoj državi i e, često se događa da u nekim e, državama e, nema recimo uopće optužnice i zapravo ispada e, da se ona nije, da ona nije ni podignuta. No, e, što se prevođenja tiče, informacija na e, jeziku žrtve na i na engleskom se treba provesti nešto što se zove individual assessment za svaku žrtvu nije isto što se e, koja vrsta nasilja i je počinjena i koja vrsta žrtve kakva žrtva stoji e, pred nadležnim tijelima pojedine države dakle e, te evaluacije individualne evaluacije u velikoj mjeri variraju i provode se E, doduše u cijeloj Europskoj uniji, ali na različite načine. Dakle, prema regiji i e, upravo zato provedba ove direktive utvrđuje i e, određene čimbenike koji koje opažamo kao što je nedostatak informacije, informacije koje bi bile raspoložive na jeziku razumljivom društvi, e, žrtvi, zatim e, nedostatak financijskog e, financijske potpore, nedovoljno razumijevanje od strane policije i pravosuđa, nedostatna edukacija policije i pravosuđa, a govorili smo pogotovo i o e, pravima žrtava terorizma recimo. Nismo e, imali puno e, slučajeva, međutim recimo u Belgiji je su se žrtve napada u 2016. poželjile da nisu dobili niti psihološku pomoć, niti financijsku pomoć i da se osjećaju potpuno napušteni od strane e, države. A spominju se upravo žrtve e, terorizma e, međutim to nije to se nije uzelo u obzir i da bi se takve situacije izbjegle, situacije u kojima žrtve nisu zaštićene, e, nastojimo promicati e, trening, edukaciju za ljude koji su nadležni za takve slučajeve, a često žrtvama treba medicinska pomoć, psihološka pomoć, socijalne službe, rehabilitacija, e, mogućnost javljanja na natječaj za novi posao, e, zatim pomoć ukoliko su nastupila tjelesna oštećenja i drugo često je potrebna pomoć odmah nakon e, napada, često na drugim jezicima, događaju se situacije razdvojenosti e, roditelja od djece. E, imali smo takve situacije i u napadima na zračne luke i druga mjesta. Došlo je do određenog napretka, ali smatramo, e, a nemam sad vremena ulaziti u sve, da bi trebalo na tome još raditi e, i e, pogotovo na zaštitama žrtvama organiziranog kriminala, zaštiti maloljetnika i e, vjerujem da ćemo surađivati upravo da bismo pokazali žrtvama da je ovaj parlament na njihovoj strani i da im želim pomoći. Hvala. uh, will be available until 12.30. E, Our meeting Prevođenje ide do 12.30, a naš sastanak će trajati još 10 minuta duže. Jer u ovoj istoj prostoriji slijedi sljedeći sastanak. Dakle, ne možemo ostati duže od deset minuta. Sada bih željela dati riječ gospođi Grisberg, koja je umjesto gospođi Linicu izvjestiteljice ovdje. Da, Drag, moja kolegica Angelika Mlinar se ispričava, ali ona ne može danas biti s nama ovdje. Ona me zamolila, dakle, da ja pomognemo u pogledu predstavljenog izvješća vezano uz direktivu za e, žrtve i njihova prava. Isto tako je htjela iskoristiti ovu priliku i zahvaliti se su izvjestiteljici na sjajnoj e, suradnji. Sada ću pročitati tekst e, gdje su iznesene preporuke izvješća. Tu je navedeno da države članice moraju staviti snažni naglasak na individualnu e, procjenu maloljetnika i djece žrtava e, i to pogotovo u situacijama gdje su oni posebno ranjivi. E, imaju pravo na podršku. Ja pozivam države članice da poboljšaju pristup pravosuđu žrtvama koje su isto tako nastale upravo u tom okruženju e, pogledu neravnopravnosti spolova. Potrebno je ostvarivanje dobrih praksi. Nadležna tijela bi isto tako trebala identificirati koje prepreke s kojim prepremom se žene suočavaju u pogledu pristupa e, pravosuđu i trebamo osigurati e, da taj cjelokupni pravosudni lanac je svjestan ove problematike ravnopravnosti spolova. E, zločin može ozbiljno utjecati na cjelokupnu obitelj i posljedice mogu ostati za cijeli život. E, obitelji žrtava bi trebali imati financijsku i pravnu pomoć e, i trebamo biti oprezni u pogledu definicije žrtava. Djeca traumatiziranih e, roditelja su pod direktnim ili e, indirektnim utjecajem takvog događaja. Stoga molim države članice da zatraže podršku žrtava. Jer traume se mogu proslijediti na daljne generacije. I može utjecati i na komunikaciju sa ljudima oko nas. Treba postaviti vrlo jasan plan u pogledu toga kako podržati žrtve i kako pomoći žrtvama tijekom različitih faza. Dakle, posljednja faza može biti upravo ona koja je bitna. Pozivam sve države članice da u suradnji s komisijom surađuju na ovoj direktivi. I na kraju bih vas htjela informirati da ćemo zajedno sa suizvjestiteljicom podnijeti neke dodatne amandmane, jer nije bilo dovoljno mjesta u nacrtu ovog izvješća da se sve uključi. Isto tako ću podnijeti amandmane, e, pogotovo kada govorimo o uslugama u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i veselim se jednoj plodonosnoj suradnji sa suizvjestiteljicom. Zahvaljujem na vašoj pažnji. Također bih htjela dodati nešto kao izvjestiteljica u sjenju ime odbora i Libe. Htjela bih nešto reći, budući da još imam kratko vremena na e, raspolaganju, ali u svakom slučaju htjela bih inzistirati na samo jednoj stvari, a to je e, da treba e, naglasak...